odobreno. E, od kluba zastupnika Zelenih i PPA smo imali zahtjeve za imenovanjem što je prihvaćeno u protokolu. Do usvajanja protokola se može uložiti prigovor ako to ne učini smatraju se potvrđenim imenovanja. E, zatim stavak 6